E, e, imenovanja i izmjene članova odbora od e, klubova zastupnika ECR i FDD. Budući da nema prigovora, ta imenovanja se